to će biti veoma važno za nadolazače rasprave u vijeću. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Sada privedemo raspravu kraju. Idući, iduća tema je izvješće izvjestiteljice Lovin mjere za obnavljanje stoka europske jegolje dajem eh, riječ izvjestiteljici gospođi Lovin. Hvala predsjedniče eh, komisija. Eh, povjerenica je otišla da prvo nešto pročitam iz dokumenta ICES koji kaže stok e, jegulje je bio u kritičnom stanju u 2012. i e, na povijesnom je minimum manje od 1% e, u Sjevernom moru i e, za e, ostala mora također velik, veliki e, pad. ICES kaže da je bitna odmah djelovati Dakle, da trebalo bi što je više moguće smanjiti izlov jegulje da se radi o nekom e, karizmatičnoj vrsti, primjerice plavore pojtuni, e, sigurna sam da bismo imali već jasne e, glasne rasprave o nedostatku mjera a međutim europska jegulja ima fascinantan životni ciklus dolazi na svijetu s Argaškom moru i ima e, fascinantan životni e, ciklus e, gdje se transformira, ali nije u središtu pažnje. Sutra ćemo glasovati već o, o temi kada su zastupnici 2007. odlučili nešto poduzeti po ovom pitanju već pet godina imamo uredbu o, stoku europske jegulje, ali tijekom cijelog razdoblje e, taj stok se smanjivao. E, ICES je ponovo e, zvonio, oglasio alarm opet e, navodim e, da e, sve što je poduzeto vjerojatno neće dovesti do održavanja stoka europske jegulje mnogi zemlje članice imaju svoje planove kojima pokušavaju obnoviti stok europske jegulje međutim to nije dovoljno ono što sada što dolazimo staroj uredbi su dvije stvari kao prvo komisija treba predstaviti e, izvješće o učinkovitosti obnavljanja stoka a zatim tražimo komisije da donese novi legislativni prijedlog e, da e, kojim bi se vjerojatno spasila europska jegulja ne, ne, ne, ne pokušavamo uh, pokopati ovu uh, ovu uredbu ovdje e, nema dodava, e, dodjele e, kvota i ja zapravo očekujem da ovo bude brze, brz proces mnogo toga je ovdje u pitanju E, mora se EU dokazati kao ozbiljan akter na međunarodnoj sceni koji također može e, e, nametnuti mjere onim trećim zemljama koje se ne drže mjera. Ponavljam ponovo, europska jegulja je iznimno ugrožena vrsta i hvala svim kolegama i onima koji i izvjestiteljima u sjeni i sigurna sam da će da buduće generacije neće shvatiti e, e, lagano odnosno jednostavnu e, zakonsku izmjenu koja zapravo odlučuje o budućnosti cijele jedne vrste. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ povjerenici Damanaki. Hvala gospodine predsjedavajuće. Poštovani zastupnici, želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Levin i ostalim članovima odbora za e, ribarstvo koji su radili na ovom važnom pitanju. Kao što znate, cilj komisijnog prijedloga jest uredbu uskladiti sa e, odredbama ugovora o delegiranim i e, provedbenim aktima. Pozdravljam to što se izvješće slaže sa većinom predloženih promjena. Svjesna sam da je tijekom rasprava u odboru za ribarstvo došlo do postavljanja pitanja je li uredba dovoljno učinkovita Zahvaljujem gospođi Levin što je ponovila ista pitanja ovdje u plenarnoj sjednici. Razumijem da bi ovaj dom zapravo želio sveobuhvatniju reviziju postojećih odredbi koja nadilazi e, sadašnji prijedlog komisije. Ponavljam da je komisija predana osiguravanju e, oporavka stoka europske jegulje, ali moram se bolje pripremiti. Zato smo nedavno zaprimili i trenutačno analiziramo najnovije procjene koje je obavilo Međunarodno vijeće za istraživanje mora o provedbi e, planova za upravljanje stokom europske jegolje koje su podastrle zemlje članice. E, također čekamo konačnu procjenu, e, odnosno studiju koju će provesti Međunarodno vijeće za istraživanje mora koja će biti dostupna u studenom 2013. godine. To će nam omogućiti da e, uredba bude u skladu sa pristupom predostrožnosti koji njegujemo. Temeljem znanstvenih podataka komisija će podnijeti izvješće pred kraj godine parlamentu i vijeću o provedbi E, akcijskih planova za upravljanje stokom europske jegolje. Temeljem toga izvješća komisija će razmotriti jesu li nužne izmjene i dopune odredbama uredbe kako bi se osigurao oporavak ovog vrlo važnog stoka. Želim ponoviti pred svim zastupnicima Europskog parlamenta da komisija zaista želi osigurati održivost stoka europske jegulje. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem komisiji, hvala gospođo povjerenice. A sada u ime klubova zastupnika dajem riječ najprije gospodinu Kunu. Hvala gospodine predsjedniče. Ovdje se zapravo radi o raspravi o tome da je potrebno provesti usklađivanje sa Lisabonskim ugovorom, odnosno radi se o delegiranim i provedbenim aktima komisije. Međutim, u stvarnosti je situacija takva da stok europske jegulje se ne nalazi u dobrom stanju i zato je to jedna vrlo bitna tema kojom se moramo baviti. I moramo vidjeti na koji način možemo doista formulirati i provesti plan upravljanja. Od egzistencijalnog značaja bilo je da je 2007. komisija zajedno s vijećem donijela zabranu izvoza jegulja i proizvoda od jegulja izvan Europske unije. I mi točno znamo biomasa jegulja već se može e, definirati i temeljem brojki o e, staklenim prozirnim jeguljama koje prolaze kroz Sargaško more i koje se na koncu razmnožavaju. Svi mi znamo, temeljem brojke prije i poslije, da postoji crno tržište i moramo biti dosljedni što se tiče zabrane izvoza kako bismo osigurali prirast u budućnosti. I zato je jako važno da ove planove upravljanja koji su već provedeni u brojnim državama članicama i dalje pratimo. E, Činjenica je da staklene jegulje uspijevaju i da se uzgajaju u Danskoj i Velikoj Britaniji i postoji program kako bi se e, kasnije povećao e, stok. I zapravo činjenica je da ako sada uvodimo kompletnu promjenu radimo štetu ono što nam je potrebno je evaluacija do 31.12. i moramo vidjeti kako treba izgledati ovaj plan upravljanja i onda možemo dalje. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada u ime socijaldemokrata gospodin Nilsson. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Stok europske jegulje je zaista u vrlo lošem stanju. E, prekomjerano ga se izlovljuje, a promjene u životnim uvjetima za e, ovu e, vrstu e, zaista su e, vrlo negativne. Naime, ona ima vrlo složen životni ciklus. Upravo zbog toga moramo poduzeti sve razumne mjere koje će omogućiti da se stvore uvjeti za obnavljanje stoka europske jegulje. Izuzetno je važno da te mjere budu što brže. Prema najnovim znanstvenim podacima možemo vidjeti da su nužne mjere ne samo za E, kratkoročno već za dugoročno obnavljanje stoka. Mi želimo se zauzeti za potpunu zabranu izlova europske jegulje Smatramo da bi nešto takvo, dakle takva potpuna zabrana, bila poticaj i za poduzimanje dodatnih dobrovoljnih mjera da se taj stok zaštiti. Naravno, važno je pogledati što se može primijeniti na najefikasniji mogući način kako bi došlo do obnavljanja stoka. Mi smo u odboru zatražili od komisije da pripreme novi plan koji se temelji na najnovijim znanstvenim izvješćima. Ja se toplo nadam da će to konkretno značiti da je budućnost europske jegulje sigurna, ali da bi se to ostvarilo sve će države članice morati doprinijeti više nego što su to činile u prošlosti. Zahvaljujem. A sada u ime e, ALDE gospodin Galker. Dvije i pol minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem komisiji, zahvaljujem kolegama. Prije svega zahvaljujem e, gospođi e, Loven koja je kao izvjestiteljica e, uistinu odradila odličan posao. Nema nikakve sumnje da je stok europske jegulje na najnižim razinama ikad. 2007. godine europska jegulja bila je uključena u prilog dva konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, a e, nekoliko godina nakon toga pojavila se na crvenoj listi vrsti kojima je zabranjeno trgovati. Od članica zatražilo se da krenu s provedbom pojedinačnih planova upravljanja stokom europske jegulje kako bi se e, osiguralo da se stok europske jegulje vrati na održivu razinu. Naglašavam na održivu razinu. Mjere su uključivalje ograničavanje izlova, e, omogućavanje migracijskih staza, i poribljavanje e, mladim jedinkama europske jegulje. Nažalost, E, kod nas je uveden e, na potpuna zabrana izlova e, europske jegulje i mislim da je to vrlo nepravedno za ribare zbog toga što istovremeno nisu dobili nikakvu naknadu štete nikakvu kompenzaciju za štetu koju je uzrokovala potpuna zabrana od 2008. do 2011. godine i dalje je došlo do pada usprkos e, zabrani izlova. Naime, veliki dio stoka europske jegulje uništen je zbog izgradnje hidroelektrana. Naime, migracijske staze prekinute su ugradnjom turbina. Turbine uništavaju veliki broj jedinki. Od sredine 1980. godina krenuo je program poribljavanja kada su se pojavili prvi znaci pada u prirastu europske jegulje. Nastojalo se e, među ostalim e, izglasati amandman koji bi omogućio e, ribarima da diversificiraju svoj ulov. Želim reći da kada govorimo o europskoj jegulji ili kada općenito govorimo o pelagičnim vrstama da je izuzetno važno imati na umu da je odbor za ribarstvo 10. E, srpnja dobio obećanje da će se poduzeti odgovarajuće aktivnosti u sjevernoistočnom Atlantiku. Ne govorim o E, samo o e, europskoj jegulji već govorim i o drugim ribljim vrstama e, ljeto je prošlo a komisija nije učinila ništa Zahvaljujem. Sada dajem riječ gospodinu Grobačiku. Minuta i pol. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, želim se na početku e, osvrnuti na e, ovo izvješće koje je vrlo uravnoteženo, vrlo dobro predstavljeno. Zahvaljujem izvjestiteljici na tome i zahvaljujem svima onima koji su se angažirali u pripremi ovog izvješća. U izvješću se pojavljuju dva argumenta. E, na početku izvjestiteljica je rekla da je i kvaliteta i kvantiteta znanstvenih istraživanja nedovoljna i da ne objašnjava dovoljno dobro pad u populaciji europske jegulje. Drugi argument je e, postojanje e, rupa u izvješćima koji, koja govore o prometu europskom jeguljom i vidi se da zapravo postoje razlike u statističkim podacima koje daje Eurostat i koje daju neki drugi izvori. Drugim riječima, e, nedostatak takvih podataka onemogućuje nam da pravilno procijenimo kolika je zaista razina stoka europske jegulje. A isto tako ne možemo donositi informirane odluke koje se tiču ribarstva. Želim napomenuti komisiji da kada se radi o Baltičkom moru kvote pelagičkih vrsta su povećane to je nešto što će za posljedicu imati uništavanje ekosustava Baltičkog mora. Primjerice, e, imamo trenutno e, velikih problema vezano uz bakalar. E, zbog toga molim da komisija provede reformu koja će dovesti do poboljšanja izvješćivanja u području ribarstva. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Gustafsonu e, u ime e, GUE ingle grupe. Zahvaljujem gospođi Lovine na izvrsno obavljenom poslu. E, o europskoj jegulji postoje mnogobrojni mitovi. Nitko ne znao dakle je jegulja došla, nitko nije znao gdje su se jegulje mrijestile i zbog toga nikome nije bilo jasno odakle dolaze i kojim je podrijetlo. Također imaju vrlo složen životni ciklus. Rađaju se i umiru u Sargaškom moru, daleko od europskih mora i e, zapravo je nemoguće e, uzgajati ih u zatočeništvu. Ako želimo da europska jegulja preživi u Europi, neovisno o tome želimo li je zaštititi ili pojesti, moramo surađivati na međunarodnoj razini. Upravo zbog toga podržavam izvješće gospođe Lavin. Ona nam je vrlo jasno objasnila koja je logika međunarodnog pristupa i međunarodnih korporacija. Međutim, ako zaista želimo napraviti nekakvu e, razliku i ostaviti traga, onda nam mora biti jasno da je pitanje koje se postavlja kada ćemo poduzeti važne i drastične mjere kako bismo spriječili izlov europske jegulje. Ako to ne učinimo što prije, europska jegulja će izumrijeti, kao što je rekla Izabela Lovin, što ćemo reći e, budućim generacijama i kako ćemo se opravdati e, pred njima zašto smo doveli do izumiranja europske jegulje. Hvala, a sada u ime FDA dajem riječ gospodinu Belderu. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, gospođo izvjestiteljice, poštovani zastupnici. Ovo je u početku bilo jedno stručno pitanje, e, a vidim da smo krenuli u raspravu koja se tiče sadržaja izvješća. Ako ćemo voditi raspravu, onda je izuzetno važno da se ona temelji na znanstvenim podacima. Na svu sreću, odbor za ribarstvo to razumuje. Pravi problemi za europske jegulje su pumpne stanice i turbine. Države članice moraju kao jedan od prioriteta ukloniti ovakve prepreke za europsku trgulju s njihovih migracijskih staza. Dok to ne učinimo, nećemo moći zapravo učiniti ništa konkretno. Na primjer, u e, Nizozemskoj smo imali situaciju gdje je više od 4000 jedinki europskih jegulja zapravo spašeno zahvaljujući ribarima. E, mjere koje su provedene, provedene su na transparentan način i to je nešto što je uistinu pomoglo stoku europskih e, jegulja. E, zahvaljujući e, mjerama koje se primjenjuju u Nizozemskoj, više od 25 tisuća odraslih jedinki europske jegulje dobit će pomoć i uspjeće proći migracijsku stazu. Hvala. E, neovisno mišljenje, gospodin Hartong. Neovisni član. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Želim reći da postoji opasnost da zaista zadamo smrtni udarac ribarstvu e, i izlovu europske jegulje. Naravno da ribarstvo mora biti održivo, naravno da europskoj jegulji moramo pomoći da prijeđe prepreke kao što su turbine, kao što su pumpne stanice. Međutim, u vrijeme kada ribari traže alternativno e, zaposlenje, mislim da bismo zapravo trebali iskoristiti njihovo znanje i vještine da pomognemo u oporavku stoka europske jegulje. Gospodine predsjedavajući, moram priznati da sam u potpunosti iznenađen prijedlozima koji se ovdje iznose. E, s jedne strane govori se o tome da želimo u potpunosti uništiti ribarsku industriju, a s druge strane govorimo o tome da želimo iskoristiti ribare kako bismo pomogli evropskoj e, europskoj jegulji da nadiđe prepreke na migracijskoj stazi. Nažalost, e, mikrofon je isključen. Sada gospodin Mato Adrover. Hvala gospodine predsjedavajući. Meni se čini da mi ovdje mijenjamo, miješamo kruške i jabuke. E, osnovni je prijedlog da se ova uredba uskladi sa ugovorom iz Lisabona i sada je komisija ta koja ima ovlasti da se bavi ili postupovnim ili delegiranim aktom. To je odluka koju trebamo donijeti. Moramo imati uredbu koja je u skladu s člancima 209 i 201 iz ugovora. Što se tiče pitanja sadržaja o kojima se govori, ne možemo ih zanimariti, to je točno, ali govori se i o analizama e, koje zapravo ne možemo iznositi u ovome trenutku. Znači li to da ćemo se ovakvim raspravama odmaknuti od uobičajenog procesa za izmjene i dopune? Ako da, onda je to jedna vrsta konzultacije koja zapravo treba biti obavljena prije nego što stvar uđe u parlamentarnu proceduru između komisije i vijeća. E, trenutačno ulažemo sve naše napore kako bismo zakonodavstvo uskradili sa odredbama iz Lisabona. Naravno da sadržaj ne smijemo zanemariti, ali pogledamo li kakva je situacija s europskom njeguljom, Činjenica je da je stok europske jegulje pao za 95%, usporedimo li današnju razinu sa razinom stoka iz 70. i 80. godina. Činjenica je da mjere očuvanja jesu potrebne i da su e, stokovi europske jegulje u kritičnom stanju. 2007. godine su usvojene mjere oporavka europske jegulje koje su se uglavnom usredotočile na to da se od država članica zatraži da pripreme i provode pojedinačne planove za upravljanje stokom europske jegulje. U skladu sa e, CITESom, dakle Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama, mislim da i Europska unija također treba zabranu izvoza kao jednu od mjera za zaštitu europske jegulje. Očito je da moramo reagirati, ali danas nemojmo toliko razgovarati o jeguljama, razgovarajmo više o komitologiji. Hvala. Dajem riječ gospođi Rodust. gospodine predsjedniče. Otvoreno vam želim reći da bi ovakva uredba došla prekasno. A činjenica je da mi poduzimamo sve manje. Govorimo o tome da je potrebno provesti prilagodbu sa Lisabonskim ugovorom i na prvi pogled čini se da je riječ o formalnosti. Međutim, Riječ je o više od toga. Lisabonski ugovor e, definira da Europski parlament suodlučuje kako će funkcionirati stvari u ribarstvenoj e, politici. Mi ćemo pomno pratiti stok jegulja i molim da se osigura da planovi upravljanja dovedu do obnove stoka. E, kratkoročno se to ne može procijeniti. Stoga Pozdravljam ove kompromise koji su pripremljeni i e, neodložnu e, zabranu ulova, ali istodobno pozivam da ne zatvaramo oči pred stvarnošću i ako je to potrebno da donesemo daljnje mjere. Hvala. Hvala. Dajem riječ gospodinu Stevensonu, imate minutu. Gospodine predsjedavajući, Vidjeli smo da je došlo do 90% pada u stoku europske jegulje. To uopće nije iznenađujuće budući da se europsku jegulju e, sustavno ubija u gotovo svakom stadiju njezinog životnog ciklusa. Kilogram staklaste jegulje dostiže cijenu kilograma zlata na crnom tržištu. Mislim da je gotovo nemoguće e, na e, takav način raditi na obnovi stoka. E, uzmemo li u obzir da postoje e, pumpne stanice, crpke i turbine na slatkovodnom putu, kojim prolazi europska jegulja e, gotovo ju je nemoguće preživjeti. Upravo zato pozdravljam ono što je komisija rekla i ja se toplo nadam da će se poduzeti zaista stroge mjere koje će zaštititi stok europske jegulje. Također pozdravljam izvrsno izvješće Izabele Lovin e, budući da i e, ono što je ona rekla i ono što je iznijela komisija zapravo teži istome cilju. Hvala lijepa. Dajem riječ gospodinu Kadeku minute. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Od 20. stoljeća imali smo prilike vidjeti da je čitav niz čimbenika utjecao na pad stoka europske jegulje. Ne radi se naravno samo o izlovu, već isto tako o preprekama na migracijskim stazama, o navodnjavanju, o izgradnji hidroelektrana, o izgradnji pumpnih stanica i tako dalje. Taj popis prepreka nije iscrpan, popis je mnogo duži. Moramo biti pragmatični i moramo e, zaustaviti izlov europske jegulje. Urediti samo ribarstvo nije adekvatan odgovor na ovaj problem staništa ugroženih vrsta koje su ugrožene zbog različitih e, aktivnosti čovjeka e, nešto je što trebamo zaštititi. Međutim, to nije ono što se spominje u ovom izvješću. Meni se čini da je zapravo naša izvjestiteljica zaboravila da sektor ribarstva može odigrati veliku ulogu u očuvanju e, stoka europske jegulje. Na primjer, u Francuskoj su upravo ribari bili ti koji su omogućili da se za određene riblje vrste čiji je pad bio gotovo 60% u stoku osiguraju adekvatne mjere koje su provedene e, u suradnji s ribarima kako bi se stok obnovio i sami smo čuli da e, države članice e, moraju provoditi pojedinačne planove za upravljanje stokom europske jegulje međutim e, to zapravo znači pripremati ražan dok je zec još u šumi najprije trebamo imati jedan zajednički okvir da bismo mogli pojedinačno djelovati hvala dajem riječ gospođi tomas Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospođo povjerenice. Želim eh, na početku čestitati gospođi izvjestiteljici i reći da me brinu iste brige. Mislim da je izuzetno eh, važno da eh, na razini Europske unije osiguramo zaštitu ovoj ribljoj vrsti. Nažalost, problem je u tome što se ne uzimaju uvijek u obzir mišljenja lokalne znanstvene zajednice niti suradnja sa lokalnim ribarima. Mislim da je izuzetno važno, budući da većina država članica ne dostavlja podatke na vrijeme, predvidjeti sankcije koje će prisiliti države članice na adekvatnu suradnju. Ne možemo dozvoliti da ribari budu ti koji plaćaju cijenu neznanja. Ribari su pristali na mnogobrojne žrtve i e, moram priznati da su mnogi od njih e, primijenili na terenu aktivnosti na vrlo pohvalan način. Ne možemo se oslanjati isključivo na ograničavanje izlova kada znamo da su određene mjere koje se odnose zapravo na očuvanje njihovih staništa jedan od osnovnih preduvjeta za očuvanje ove riblje vrste. Želimo li zadržati e, stok europske jegulje na e, zadovoljavajućoj razini moramo se pobrinuti da primjenjujemo holističke mjere koje će omogućiti očuvanje ovih jedinki u svakom fazi njihovog životnog ciklusa i osigurati stabilnost stoka europske jegulje. Hvala. E, gospodin izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, ribarstvo u mojem izbornoj jedinici E, ima jednu od najodrživijih praksi u e, Europi i hrani više od 300 obitelji. Lokalni e, ribari čije obitelji ovise o ribarstvu su se udružili kako bi održali ribarske resurse njihove mjere nešto su što je poznato i na međunarodnoj razini i od 2005. godine uloženo je više od 5 milijuna funti e, u održavanje stoka. Europske jegulje izuzetno su važna vrsta i smatram da je sjeverna irska zapravo dio rješenja a ne dio problema i nadamo se da će povjerenica to uzeti u obzir smatramo da bi trebalo uvesti odnosno predložiti novi prijedlog koji se temelji na studiji učinkovitosti na stok europske jegulje podržavam činjenicu da komisija želi krenuti u pravcu odgovornijeg i održivijeg upravljanja te uvođenja usklađenog zakonskog okvira. Države članice koje se bave ulovom europske jegulje spremne su podastriti podatke kako bi komisija mogla donijeti utemeljeno i informirano mišljenje. Zahvaljujem. E, gospodin Van Nisleroy. Gospođo povjerenice Demenaki, ono što se na početku činilo običnom formalnošću, za nas e, institucije koje se moramo pobrinuti za provedbu ugovora iz Lisabona pretvorilo se u vrlo dinamičnu raspravu. No, naravno, ako zaista postoji takav dramatičan pad u stoku europske jegulje, nešto se mora poduzeti po tom pitanju. No pogledate li razinu izvoza Pogledate li izvoz staklaste jegulje u druge dijelove svijeta, vidjet ćete da tu nešto nije kako treba. Sasvim je jasno da se e, sporazumi ne provode na terenu. Europski parlament mora voditi računa o tome i mora intervenirati kada je to potrebno. Što se zapravo čini u Nizozemskoj? Postoje planovi upravljanja stokom europske jegulje. Pomaganje jeguljama da premoste prepreke na migracijskoj stazi nešto je što se čini i e, što se financira ne samo iz lokalnih ribarskih fondova već i e, s europske razine. Postoje mjere koje se mogu poduzeti i meni se čini da je to nešto što zaista možemo primijeniti gdje možemo ostaviti traga. Naravno, željeli bismo prije svega vidjeti vašu procjenu situacije. Vrijeme je za spontano javljanje za riječ. Gospodin Mendelson. U mojoj izbornoj jedinici ne postoji niti jedno drugo ribarenje jegulja koje je slično ustrojeno. Oko 200 obitelji ovisi o ribarenju jegulja i u tom području riječ je o najodrživijem ribarenju jegulja. Već 40 godina bilo ih je oko 5 milijuna. A svjesni smo značaja obnove stoka jegulja u Europi i e, povezivanja sa znanstvenim institutima. Znanstveni instituti provode istraživanja što se tiče obnove stoka, međutim, niti jedan prijedlog nema izravan utjecaj na pojedine E, poslove ili poduzeća. Bitno je dovršiti procjenu utjecaja koja će biti utemeljena na neovisnim znanstvenim preporukama. Hvala. Dajem riječ gospodinu Ferreira. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Upravljanje stokovima europske jegulje suočeno je s ogromnim poteškoćama. Postoje velike nedostaci što se tiče znanstvenih podataka i postoje problemi koji su dalje otežani zbog toga što se ne provode mjere zaštite u nekim zemljama. Recimo u Portugalu je praktički prisutna određena paraliza što se tiče provedbe mjera i znanstvenog istraživanja, a ne postoje niti dovoljni financijski resursi za provedbu mjera. E, prijetnje u odnosu na jegulje su brojne i sve ih je potrebno uzeti u obzir. Ne mogu samo ribari platiti trošak obnove stoka jegulja. Nezakonito ribarenje koje je rezultat e, neravnopravnog sustava koji trenutno postoji vrlo je vrlo skupo. Mlade jedinke jegulje stoga se jako teško dalje razmnožavaju i to je nešto e, čime se posebno trebamo baviti kada govorimo o mjerama zaštite. Hvala. Hvala. Nitko drugi se nije javio za riječ, pa stoga dajem riječ povjerenici. Hvala lijepa. Željela bih ponoviti da je cilj ovog e, prijedloga komisije uskladiti naše zakonodavstvo sa ugovorom iz Lisabona. Ono što nastojimo učiniti je uskladiti postojeću uredbu sa novim ugovorom, s ugovorom iz Lisabona. E, ne bavimo se samim sadržajem uredbe ali jasno mi je i vidim da postoje velike naznake i informacije da situacija što se tiče stoka jegulja nije dobra i logično je da izražavate zabrinutost i ponavljam komisija će uvažiti vaše eh, nedoumice i pitanja. Ono što smo već učinili je da smo zatražili od znanstvenika da nam dadu procjenu planova upravljanja u državama članicama. Tražimo informacije o sustavu izvješćivanja i drugim aspektima. Mi čekamo procjenu, zatim ćemo provesti analizu i mogu vam ponovno obećati da će komisija do kraja godine ponovno se obratiti parlamentu i vijeću sa tim izvješćem Dostavit ćemo informacije o našim aktivnostima i o tome što je potrebno kako bi se situacija popravila. Hvala. Zahvaljujem. Dajem riječ gospođi Lövin, izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi i koji su dali podršku ovom izvješću. Zahvaljujem kolegama na tome što su spomenuli sve ostale aspekte koji dovode do ugrožavanja jegulja. To uopće nije sporno. Međutim, moram doista naglasiti zastupnicima iz Sjeverne Irske da ako koristite riječ održiv u svezi sa ribarenjem jegulja, to je jako, jako teško jer imamo jedan jedinstven stok jegulja u Europi. I iako bi netko mogao pojedinu situaciju doživjeti kao održivu, ako imamo 99% smanjenje stoka, a ne postoje kriteriji, niti postoji praćenje uvjeta za obnavljanje stoka, teško je zvati e, ribarenje jegulja održivim. Ono što bismo zamolili e, povjerenicu je i da se provede ponovna procjena mjera obnove stoka. Tu postoji velika zabrinutost što se tiče obnavljanja stoka. Može li to dati doprinos e, i ostvariti rezultate? tu postoje i pitanja mortaliteta, malih staklastih jegulja, e, problemi u transportu, e, troškovi i postavlja se pitanje mogu li E, takve jegulje iz e, umjetne obnove doista doći do Sargaškog mora. E, naravno, komisija radi na usklađenju, ja to poštujem, ali nekad je teško biti dosljedan. Znam da kada smo govorili o planu upravljanja bakalarom, klub EPP bio je za neke bitne promjene i stoga je očito da nismo uvijek jako dosljedni što se tiče e, ostavljanja sadržaja i bavljanja samoformalnostima. E, uvjerena sam da je komisija svjesna ozbiljnosti situacije i toga da su potrebne dodatne mjere kako bi se osigurala obnova stoka jegulja. Isto tako željela bih istaknuti da E, što se tiče e, krijumčarenja i nezakonite trgovine. Ni tu nismo dosljedni. E, svjesni smo toga da izvoz uopće ne bi trebao biti dopušten, a s druge strane nismo spremni nešto učiniti što se tiče trgovine unutar Europske unije. Tu moramo biti dosljedni, posebno sada kada Europska unija razmišlja o trgovinskim sankcijama u odnosu na druge zemlje gdje ne postoji održivo ribarstvo. Znači, iste te kriterije trebamo primijeniti i na sebe. Hvala. Zahvaljujem. Ovime završavamo raspravu o ovoj temi. Glasovanje će biti sutra u podne. I sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom